izvješću. A sada dolazi sljedeća točka, to je zaštita zviždača, izjave vijeća i komisije. U ime vijeća novog slovačkog predsjedništva čućemo gospodina Korčuka. gospođo potpredsjednice komisije, gospodine predsjedavajući, časni zastupnici Europskog parlamenta. Smijem li prvo kazati da je ovo moje prvi pojavljivanje i govor pred Europskim parlamentom otkako je moja zemlja Slovačka prošlog tjedna preuzela svoje prvo predsjedanje e, e, vijeću. I doista mi je važno kazati kako se mi smo uvjereni spremnija e, surađivati vrlo usko sa ovim visokim domom Europskog parlamenta, ali uvjereni da ćemo u tome uspjeti i mi se tu u potpunosti oslanjamo na vas, da ćemo kroz tu suradnju postići vrlo važne, opipljive, konkretne rezultate, jer to je u ovim vremenima važnije no ikad prije. Gospodine predsjedavajući, hvala vam puno na ovoj prilici da možemo razgovarati o zaštiti zviždača. Doista čitav niz događaja i slučaja proteklih godina su pokazali koliko je važna uloga zviždača i zapravo su potaknuli da kažemo jednu globalnu raspravu o toj temi. Kada govorimo o zaštiti javnih interesa, mislim da tu zviždači igraju vrlo važnu ulogu, jer oni otkrivaju šta je sve napravljeno protiv društva, koje su opasnosti koje prijete društvu i zato zaslužuju pravnu zaštitu. Od ključne je važnosti da oni mogu na vrijeme oglasiti uzbrnu, a da ne moraju kasnije platiti za to svojim poslom, svojom reputacijom ili čak svojim životom. Zaštita dozvolite da i to kažemo, zaštita zviždača je trenutno predmetom nekolicine međunarodnih instrumenata. Recimo imamo OECD-ove smjernice za 2012, zatim se isto bave e, e, preporuke Europskog vijeća iz 2014. ohrabruju zemlje da sve zviždače stave pod pravnu zaštitu i tu nanodi se čitav niz načela na kojima se takva zaštita treba bazirati. U našem radu na razini Europske unije je nekoliko legislativnih e, inicijativa već krenulo u cilju zaštite zviždača. Primjerice, zaštita zviždača i novinarskih izvora je bila jedna od stvari koja se raspravljala tijekom tijekom rasprave o direktivi o profesionalnim tajnama. Zatim ponuda, e, zatim zaštita u svakom slučaju zviždača treba, trebaju pružiti svim pravnim i ostalim sredstvima kad se dokaže da su radili u cilju zaštite javnih interesa. Mislimo da je nadalje ta zaštita uključena i nekoliko uredaba i direktiva o financijskim servisima. Da naglasim na razini zemalja članica i to je kao i u kontekstu preporuka Vijeća Europe to je isto sadržano. I sad unatoč tom horizontalnom i glavnom zakonodavstvu Europske unije o tom pitanju, mislim da ovisi o komisiji da razmotri tu mogućnost i ja sam već i zabilježio poziv parlamenta za zaštitu zviždača da se to do lipnja ove godine riješi. E sad, mene zanima da čujemo mišljenje potpredsjednice komisije o tome. Komisija je isto tako raspravljala o tom pitanju, ali u jednom širom konsenzusu u jednom širom kontekstu, govoreći naravno o zaštiti interesa javnog sektora, ali privatnog diljem Europske unije koji mogu o tome ovisiti. I sada zaključim, unutar naših ovlasti je da pokrenemo prave inicijative za potrebne europske mjere, potrebne u odnosu na tu zaštitu. Nadalje, mi znamo da je komisija jučer usvojila jednu vrlo važnu komunikaciju koja predviđa danje mjere da bi se povećala transparentnost i borilo protiv izbjegavanja plaćanja poreza, a osim toga se unutra govori o zaštiti zviždača. I na kraju, komisija je procijenila područje rada gdje može djelovati na zaštiti zviždača da pritom apsolutno poštuje supsidijarnost i nadležnosti zemalja članica. Hvala vam lijepo. U ime komisije gospodin Hvala vam lijepo, zahvaljujem na ovoj prilici da vam se ovdje obratim o ovoj temi. Ovdje se već razgovaralo prije otprilike četiri mjeseca. Zaštita zviždača iznimno je važna, a mehanizmi njihove zaštite u ovom trenutku ne funkcioniraju na odgovarajući način. Stoga je zaštita zviždača i u privatnom i u javnom sektoru nešto što doprinosi otkrivanju e, kriminalnih aktivnosti. Stoga komisija uvelike podupire cilje zaštite zviždača. Komisija je poduzela korake da zaštiti zviždače u sektorskom zakonodavstvu Europske unije kao i u našim smjernicama koje su usvojene 6. prosinca 2012. godine. Primjerice od država članica traži se da usvoje pouzdane mehanizme koji će poticati prijavljivanje Um, kaznenih dijela odnosno sumnji na kršenje pravila za um, sprečavanje pranja novca i slično um, Dakle, osobe koje prijavljuju kršenja takvih pravila moraju e, biti zaštićene, a slično vrijedi i za revizorske tvrtke, odvjetničke tvrtke i neka druga područja europskoga prava zajednička ulaganja u e, prenosive obveznice e, i slično. Najnovije e, objave kao što su takozvani Panama Papers pokazuju koliko su važne novinarske istrage u ovom konkretnom slučaju slučajeva izbjegavanja plaćanja poreza i poreznih utaja. U tu svrhu komisija je jučer objavila komunikaciju kojoj navodi napredak koji do sada ostvaren i navodi svoje prioritete u smislu borbe protiv izbjegavanja poreza i e, promicanja e, poštenog plaćanja poreza diljem svijeta. Komisija potiče razmjenu najbolje prakse kako bi se poboljšala zaštita na nacionalnoj razini i ocijenit će Um, provedbu propisa na europskoj razini. U tu svrhu skrećem vašu pozornost na eh, javnu raspravu koju je komisija pokrenula uoči drugog godišnjeg eh, kolokvija o ljudskim pravima koji će se odviti u prosincu ove godine. Eh, javna rasprava otvorena je do sredine srpnja, a svrha e, je e, da razmotrimo mišljenja na koji način možemo um, ući u e, trag kršenjima propisa. Rasprava koju vi vodite ovdje u parlamentu sasvim sigurno doprinosi našem zajedničkom europskom odgovoru na taj problem. U sežetku mogu reći kako je važno pojačati zaštitu zviždača. Kako bismo to učinili moramo razmotriti potrebu jačanja horizontalnih propisa kao i sektorskih propisa u ovom području. Drago mi je što ću imati priliku čuti vaše mišljenje o ovoj temi. Komisija je otvorena za sve daljnje prijedloge. Hvala vam lijepo. Hvala vam e, povjereniče Kajtajnen, a sada iz e, klubova zastupnika u ime EPP-a gospođa Pitera imate dvije minute. Hvala vam lijepo. Europska konvencija protiv korupcije koju su ratificirale sve države članice Europske unije sadrži članak 33. Taj članak poziva države potpisnice da stvore Um, pravne sustave, zakonske sustave koji će zaštititi one koji prijavljuju prekršaje zakona uh, od kaznenog progona. Na sličan način Vijeće Europe ima odgovarajuće um, konvencije u kojima se traži isto. E, u oba ova akta naglašava se potreba da se zaštite oni koji prijavljuju nepravilnosti. Oni naime znaju na koji način e, interno funkcioniraju e, institucije i zato mogu najbrže reagirati i mogu prijaviti takve nepravilnosti. Takve aktivnosti su ključne kako bi se otkrile nepravilnosti i zato je važno zaštititi prijavu nepravilnosti u čitavoj Europskoj uniji, ali samo ako se e, prijavljivanje radi u dobroj vjeri i u javnom interesu. U srpnju 2011. Europski sud je naveo da je potrebno zaštititi zviždače samo kada e, su podaci koje oni objave Um, potpuno jasno u javnom interesu. 2012. E, Europski sud također je rekao kako vlade ne smiju e, ni na koji način spriječavati novinare odnosno zviždače da objavljuju moguće, moguća kršenja propisa ako se to radi u dobroj vjeri i u javnom interesu. E, drugim riječima, e, ključno je zaštititi zviždače ako želimo ukinuti korupciju u javnom životu. Hvala vam lijepo, gospođa Regner. Izvolite. Hvala predsjedniče. Povjereniče Katajnana, neću govoriti sada okoliša toko vruća kaše, nego odmah e, izravno reći ono što je nam ovdje posebno važno, naime potrebno nam je horizontalna e, direktiva e, koja će doista općenito štititi zviždača, a ne samo sektorski. To je pitanje političke volje, a ne pravnog e, temelja. mislim, moramo pogledati mislim, kako izgleda pravni temelj i ako je komisija spremna ići dalje od onoga što je sada učinjeno, to je moguće. I posebice zato E, uvodne riječi predsjednika vijeća ukazuju e, da možemo učiniti pozitivne korake i moramo učiniti pozitivne korake. Na ova debata dolazi u pravi trenutak i to je socijaldemokratima apsolutno važno da se to dogodi već danas jer e, gledamo prošli tjedan je protiv Rafaela donesena sudska presuda koja je jednostavno skandalozna i Mm, sramota za Europu e, i mi u Europskom parlamentu e, moramo e, smo upravo dotičnim ljudima dali nagradu za upravo ono za što se sada kažnjava pred sudom. Znači to je greška u sustavu i sustav treba popraviti. Još jednom ponavljam, potrebna nam je horizontalna E, direktiva ne sektorska jer inače ono što mi sad radimo ovdje u Europskom parlamentu e, kad se radi o lux likovima ili tako dalje e, kada se dakle treba još pogledati sve što je sadržano u Panama Papersima znači trebamo koristiti pomoć tih vrijednih žviždača koji nam daju u tom kontekstu pomoć i zato parlament to treba i dalje podupirati. Hvala vam lijepo, gospođa Makovej. Hvala vam mi sasvim sigurno želimo znati što se događa u europskim institucijama, u nacionalnim institucijama, do kakvih nepravilnosti dolazi u tim institucijama i zato su nam potrebni odvažni ljudi, ljudi koji imaju savjest i dostojanstvo, koji rade u europskim i nacionalnim institucijama i koji mogu otkriti nepravilnosti koje se ondje zbivaju. To nisu zviždači, to nisu E, izdajice, oni štite javni interes kako bi se spriječila krađa, korupcija i tako dalje. Sve ono što se može dogoditi u europskim državnim institucijama, a i u privatnim institucijama. Moramo ih zaštititi. Nemamo adekvatan postupak za njihovu zaštitu. Moramo ih zaštititi. Njihova imena nikada se ne bi smjela objaviti jer u tom slučaju ostali bi bez posla. Kao članica Europske Europskog parlamenta ja koristim ljude koji mi daju informacije o tome što se nezakonito događa u ovoj instituciji i takve ljude moramo zaštititi. Hvala vam lijepo gospođa Pagazurunda. Hvala vam lijepo. Kada čujem što nam sve govorite o različitim uredbama, e, regul, direktivama i slično, osjećam se kao Alisa u zemlji čuda, Alisa koja trči za zecom i nikada ga ne može uloviti, jer kriminalci su uvijek nešto ispred nas. E, sjećamo se što se događa sa San Marinom, Monakom i tako dalje, odnosno što se događalo prije nekoliko godina kada smo donijeli zadnju direktivu, to je bilo godinama prije E, Paname. E, imali smo e, anoniman izvor vezan uz Panamu, a posljedice su kao što znamo veoma značajne. U ime svog kluba zastupnika želim reći kako nam je potrebno zakonodavstvo koje će nas zaštititi, odnosno zaštititi ljude koji takve stvari prijavljuju. Sada znamo što su problemi, koje su naše odgovornosti, potrebna nam je horizontalna zaštita zaštita, dakle horizontalno zakonodavstvo koje će zaštititi pojedince, takozvane zviždače. Sve je to nužno kako bismo uspostavili instrumente koje sada nemamo, a koji su potrebni za zaštitu zviždača. Oni otkrivaju određene istine i zato ih u istinu treba zaštititi. E, doista e, pritisak je velik i moramo biti svjesni da situacija ovakva kakva sada jest ne može se nastaviti. Nekažnjivost je najgora stvar koju možemo uvesti u svoje institucije. Zato moramo zaštititi e, te ljude. E, nedavno kada smo čuli e, e, presudu suda koja je povezana sa slikovima čuli smo i razne tvrdnje povezane sa predsjednikom Junckerom. PVC također ima i službene državne papire od Luksemburške države, a Google pa, plaća manje od 1% poreza na dobit, a godišnje gubimo do 1 milijardu eura E, izbjegavanjem poreza e, novaca. dakle to je novac koji nedostaje bolnicama i školama. Antan stoga ima više moralnog, e, moralnog sadržaja nego mnogi državnici ta, na taj način otkrivanje je legalni i nelegalni krađa poreza i zbog toga ljudi koji jave, dojave kazneno djelo ne bi trebali biti kažnjeni, trebaju biti uhićeni oni koji su počinili kazneno djelo. I ja sam svjedok e, e, također u tom predmetu pred sudom. Antoine je dobio europski e, nagradu za europskog građanina i ali ono što zapravo pot, trebaju junaci nisu tople riječi nego zaštitu i upravo e, od Europske unije, e, od strane Europske unije rečeno je da je takva zaštita potrebna, ali to nismo do sada vidjeli. Liberalne strane socijaldemokrani tražili su da se ne donosi, e, ne donose drugi zakonodavni akti koji su povezani sa ovim aktom prije nego što se donese akt o zviždačima i upravo nas zato presuda u ovom predmetu nije iznenadila. Upravo zato se traži zaštita zviždača prema članku ugovora o funkcioniranju Europske unije na odgovarajući način na sve drugo samo je sramota i Nadam se da ćemo u našem interesu, e, interesu našeg ugleda zaštititi zviždača. Hvala vam lijepo, gospodin Duran. Zahvaljujem predsjedniče, zahvaljujem povjereniku Kajtanenu koji je rekao koliko je važno zaštititi zviždače. nosim lijepih riječi, mislim da je došao trenutak da nešto i poduzmemo. Živimo u neobičnom svijetu, u svijetu u kojem se pred sud izvodi one koji prijavljuju kaznena djela, a ljudi koji se bave prijevarama i kradu, oni su u redu, njima ništa ne fali. Novinari koji obavještavaju o tome što se događa e, bivaju oslobođeni krivnje što je u redu ali oni koji su novinarima dali informaciju oni bivaju osuđeni e, dakle riječ je o slobodi tiska o pravu na slobodu informiranja ali važno je da se štiti e, javni interes važno je zaštititi zviždače zašto zato što su oni čuvari naših zajedničkih vrijednosti, otvorenosti, demokracije, bilo da je riječ o zdravstvu, zaštiti okoliša, poreznim pitanjima, korupciji. Zviždači su nam potrebni, te informacije su nam potrebne, te ljude moramo zaštititi i ne smijemo dopustiti da budu e, kažnjeni zatvorskim kaznama. Povjereniče, e, dakle molim vas da komisija poštuje ono što je parlament od vas tražio da učinite i da vrlo brzo izađete s tekstom u kojem će se vidjeti vaša inicijativa. E, dakle, tražimo u ime e, kluba zastupnika zelenih da izradite paneuropski tekst e, koji će dati konkretne prijedloge za zaštitu zviždača. Hvala, gospođa Ferrara. Zahvaljujem, predsjedniče. Pojava korupcije i multinacionalne tvrtke uključene u korupciju, izbjegavanju po, izbjegavanje poreza i slične aktivnosti, nezakonite aktivnosti, fiskalne, financijske i slično. Dakle, sve to naravno negativno utječe e, na društvo, negativno utječe i na zdravlje potrošača. Dakle, bezbrojni su takvi primjeri koji negativno utječu na društvo zemlje same za sebe kad kada ne mogu rješavati takve probleme, takve slučajeve je teško otkriti, moramo raditi zajedno, zajedno sa našim građanima. Građani moraju imati poticaj da prijavljuju e, nepravilnosti ono što je disfunkcionalno u bilo kojem sektoru, u bilo kojoj industriji. Potrebno nam je zajedničko zakonodavstvo koje će štititi E, zviždače. Skandal LuxLeaks pokazuje da su financijski troškovi doista veliki i ne možemo gubiti više vremena. Gospodin Precel, čini se da nije nazočan u vječnici. Onda gospođa Legrip, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani kolege kao i izvjestiteljica za direktivu za zaštitu um, službene tajne i profesionalne tajne uh, koju smo objavili, uh, usvojili nedavno i objavljena je u službenom listu 15. lipnja. Mogu reći da smo po prvi puta tada vidjeli E, europske institucije predvođene Europskim parlamentom kako još jednom službeno u europskom zakonodavnom tekstu prihvaćaju i potvrđuju da je potrebno zaštititi e, one koji prijavljuju nepravilnosti, koje prijavljuju greške, kaznena djela, e, Dakle, sve je to ušlo u europsko zakonodavstvo e, naveli smo tamo e, nepravilnosti, nezakonite aktivnosti, kaznene kriminalne aktivnosti. Dakle, to sve već stoji u zakonodavstvu. Prije nekoliko godina imali smo slučaj u mojoj zemlji, onda nedavno e, slučaj LuxLeaks, e, Panama Papers koji tek pokazuje što sve e, se ondje krije. Sve su to slučajevi koji pokazuju koliko je važno zaštititi zviždače koji otkrivaju slučajeve u kojima ljudi krše naše temeljne vrijednosti, krše standarde i naše propise. Prije nekoliko dana e, dvojica zviždača iz slučaja LuxLeaks su kažnjeni, odnosno proglašeni krivima na sudu u Luksemburgu jer je sudac jednostavno primjenjivao zakonske propise Luksemburga i da je direktiva o zaštiti e, profesionalne tajne bila preuzeta u luksemburško zakonodavstvo do takve presude ne bi došlo. Dakle, iznimno je važno da se organiziramo na europskoj razini, potreban nam je globalni pristup e, svih europskih zemalja i institucija. Hvala. Hvala. Gospodin Berez. Zahvaljujem. Mi želimo horizontalnu direktivu da zaštitimo ove osobe koje e, imaju visoku razinu odgovornosti i razumijevanje profesionalizma. To su pojedinci koji imaju osjećaj građanske dužnosti u pravom smislu te riječi i njih treba zaštititi i bez njihovog e, rada Europska, europske institucije ne bi mogle s ovim e, emocijama raspravljati ono ona pitanja koja se tiču oporezivanja, fiskalne reforme, e, transparentnosti i svih e, drugih. Panamski dokumenti i aktivnosti multinacionalki također. Ovi konkretni skandali govore nam o stvarima koje pokazuju koliki je kredibilitet ovih institucija. Ako imamo sustav u kojima ne postoji nekažnjivost, nego se kažnjavaju te osobe koje imaju te e, koje su počinile te aktivnosti, europske institucije će izgubiti svoju kredibilitet. Znači da bi zajednica do ispravno funkcionirala moramo imati sustav zaštite, zaštite za E, zviždača što govori nešto o vrijednosti zajednice koja im omogućuje e, zaštitu i sustav e, koji će to omogućiti. Gospodin Žambaski. Uvaženi kolege, u nacrtu zakona o poslovnoj tajni korporacije imaju pravo ne, ne, ne objavljivati informacije za koje vjeruju da su e, njihovo vlasništvo ili i zbog toga treba uspostaviti niz kriterija kojima će se moći obraniti izvori jer inače ćemo, nećemo uspjeti postići pravnu sigurnost i jasnoću, a istovremeno kako bismo osigurali odgovarajuće e, jamstva za javnu sigurnost i kaznene istrage. To nam je potrebno. Ova inicijativa ne bi trebala ići u smislu kriminalizacije. Ovaj nacrt je prilično kompleksan i bit će zanimljivo vidjeti danje razvoj. Gospodin e, Urban. Zahvaljujem predsjedniče, dame i gospodo. E, Dokumenti iz Panade pokazuju, iz Paname pokažu, pokazuju kolika je važna zviždača, jer inače ne bismo znali za izbjegavanje poreza pranja novca. Ali sada imamo i parlamentarni odbor za panamske dokumente. Ja sam član tog odbora, a ono što zabrinjava e, e, europske vlasti nije ve, ve, razmjeri prijevare, nego imena koja bi se mogla spomenuti. Što znači da će na kraju to dovesti do nezaštićenosti zviždača. Znači to je zapravo skandale skandal i sada se zviždači iz LuxLeaksa osuđuju, a oni koji su počinili kazna djela nisu ne odvedeni pred sud. Trebamo braniti demokraciju, a to znači braniti istinu i pravo na informaciju. A zviždači doista E, riskiraju vlastite živote da nam daju istinu i naša dužnost da ih zaštitimo. Gospođa Reda. Zahvaljam predsjedniče, povjereniče. E, upravo je zahvaljujući Antoine Deturu i izviždačima iz Panama e, paper skandala da imamo ove ovaj dokumenti. Parlament je upravo zbog toga ujedinjen na u pozivima na zaštitu zviždača na razine Europske unije. I iako su zviždači pokazali o kojim se slučajevima izbjegavanja poreza radi, pokazuje se i da nisu sami, naime, e, i nisu jedini. E, potreba zaštite zviždača ide puno dalje i pitanje je vladavine prava, jer ni jedno područje prava Europske unije ne može bez njih, e, bez takve zaštite funkcionirati, niti okolišni transport, niti ništa drugo. Kvaliteta naše demokracije ovisi o tome i mjeri se onime kako tretiramo one koji govore u javnom interesu. Mi moramo povratiti povjerenje ljudi i ovo je doista prilika da to učinimo i samo zakonodavstvo o zaštiti zvištača i horizontalno zakonodavstvo Parlament na to poziva već mjesecima, sada je i vijeće spremno to razmotriti. I nažalost sami nadzor nije dovoljan jer nakon izviždača e, iz e, predmeta LuxLeaks što nam još više treba dokaza, kakvih nam još više dokaza treba o tome. E, pa hoćemo li u radni program sljedeće godine uključiti legislativni horizontalni prijedlog za zaštitu zviždača. Pitanje za komisiju. Hvala. Gospodin Vali. Zahvaljujem predsjedniče. Ono što se dogodilo prošlog tjedna doista me pogodilo jer dvije osobe koje su pokazale intelektualnu iskrenost i osudile skandaluzne prakse kao što su e, lukslikovi su sada osuđene Antoine Deltour na jednu godinu uvjetno i Alena devet mjeseci uvjetno. Ali mi zapravo imamo politiku koja podupire predsjednika komisije e, Junkera koji već 20 godina njeguje takve prakse u vlastitoj zemlji. Pa gdje je pravda i kako europski građani mogu tu pravdu pronaći ako europske institucije ne čine ništa i ne usvoje propise koji će pomoći e, zviždačima i, pomoći napretku čovječanstva, a umjesto toga e, se štite prakse e, kako je gospoda kao gospodin Juncker prakticirao 20 godina, a oni koji bi trebali biti junaci kao Antoine Deltour i Rafael Hale ne bi trebali biti osuđeni, nego pomoći ostvariti bolju Europu u kojoj ljudi mogu vjerovati. Izgleda da gospodin Majer nije ovdje. Gospodja e, gospođa Uskog. Zahvaljujem e, predsjedništvu koje je reagiralo brzo i u ime SED-a želim reći da možemo doista biti ponosni na to da je to doista vrlo važno jer tjerati e, zviždače na tišinu ljude koji su pokazali e, civilnu hrabrost na ovaj način kako bi pokazali prevaru, ukazali na prevaru i kaznena djela. Mislim da ti ljudi ne bi trebali, naravno ne bi trebali biti kažnjeni, nego bi trebali biti nagrađeni i zaštićeni. I izvješće koje smo danas e, usvojili jasno kaže da komisija mora što je prije moguće prezentirati pravni okvir koji će biti dovoljno jasan i jamčiti zaštitu zviždača e, i u javnom i u privatnom sektoru. Dakle, moramo brzo reagirati, ali također treba nam brzi predlog komisije koji ćemo usvojiti u parlamentu kako, ćemo, kako bismo brzo dobili rezultate, jer u ovom trenutku stvari ne idu u pravom smjeru i moramo doista radikalno djelovati. Gospodin Gigold, izvolite. Gospodine Katan pitanje za vas. Odnosno, mi se poznajemo iz e, rada u e, Gospodarskoj i monetarnoj uniji. I sada moram reći, po peti puta smo danas zaključili da ćemo konačno stvoriti europski okvir za zaštitu zvištača. Čuli ste dakle od sa svih strana u ovom parlamentu da svi žele da Europska komisija donese horizontalni e, odnosno predloži horizontalni pravni okvir i vijeće je reklo da želi to saslušati, znači pozitivni signali sa svih strana. Znači od vas želim čuti jasno i glasno kada ćete dokazati da Europska unija je sposobna djelovati i da ono obećanje koje ste vi dali, gospodin Juncker, da će slušati parlament, kada ćete to ispuniti. Pet puta smo tražili kada će doći prijedlog. E, ono što ste rekli u vašoj komunikaciji nije dovoljno. Kada će, gospodine Katajnen, doći konkretni prijedlog, dakle, e, građani e, Europe čekaju i dužni ste nam to dati. Gospođo Rozijera. Zahvaljujem, e, predsjedniče. Svi slikovi, luk slikovi, panamski dokumenti. Moramo li uopće dalje širiti e, e, popis kako bismo zaširili zviždače? Mislim, oni su toliko E, osjetljivi. Mislim, vidjeli smo sada e, osudu e, Antoana Delture i Rafaela Helea od strane Luksemburškog suda a, u najvećem skandalu izbjegavanja poreza dekade i sada smo imali nedavno izvješće odbora Tax 2 koji se tiče skandala likova i bez njih to izvješće ne bi ni postojalo i ono što Europa sada prolazi je ne, e, nikad ranije viđena kriza i moramo pokazati građanima da smo sposobni djelovati u njihovo ime i zaštititi one koji e, djeluju u e, ime Unije kao e, izrečaj slobode i demokracije. Čuli smo mnoge zahtjeve, posebice socijaldemokrata i prije smo čuli pozive na zaštitu zviždača, ali nacionalna zaštita ako i postoji nije dovoljno snažna, sektoralna ili tako dalje. Ono što nam je potrebno je horizontalni tekst jer izbjegavanje poreza je nešto što se događa diljem Europe. E, možemo pronaći pravni temelj za djelovanje, a kako bismo omogućili globalni multisektorski horizontalni okvir za zaštitu zviždača u Europi moramo nadići ove okljevanje komisije. Hoćemo li otići dalje od business as usual što je, što je neprihvatljivo? E, parlament je pokazao političku volju, dakle sada čekamo komisiju da odradi svoje. Gospodin Javor. Gospodine Katajne, e, govorili ste o e, sektorskim propisima, mjerama i mjerama zemalja članica na nacionalnoj razini. Ja sam prije tjedan dana bio na e, procesu Antoine Delturu i ona presuda koja je tamo donesena je jasan pokazatelj za to da ono što vi danas ovdje govorite nije dovoljna zaštita za zviždače. sadašnje postojeće mjere koje postoje u Europi, direktive i uredbe nisu dovoljne da učinkovito se zaštite zviždače. Treba nam novi propisi. Također nemamo više vremena i ovaj e, presuda koja je donesena u Luksemburgu Odu, oduzima nam hrabrost i zviždačima oduzima hrabrost da se iznesu informacije u javnost, a koje europski građani, europsko društvo tako gorko trebaju. Mi te ljude doista trebamo zaštititi i to u interesu, da kako bismo zaštitili interese e, europljana potrebni su nam hitni koraci. Gospodin Kofod, izvolite. Zahvaljujem predsjedniče, povjereniče, predstavnici vijeća. Samo su prije nekoliko kratkih sati u ovom parlamentu golemom većinom izglasali odlučno nove korake za zaštitu zviždača kao što su gospodin Deltur, eh, Hale i drugi. I nema nikakve sumnje eh, ni u komisiji ni u vijeću da ovaj dom neće prihvatiti osvetu, eh, kazneni progon iz osvete za, nad zviždačima. Također Jasno je što se sada očekuje od komisije vijeća i želim naglasiti da mi ne želimo intervenirati u nadležnosti zemalja članica. Ne, nije to ono na što ja pozivam, ali ne može biti nikakve sumnje da u ovom trenutku Europa ne uspjeva i to gadno ne uspjeva zaštititi zviždače koji su se usudili e, ustati i jasno reći što se događa. E, povjereniče, ono što je nužno je imati jasan, min, barem kao minimum, jasan, e, jasan okvir za zaštitu e, zviždača. Set minimalnih standarda koji će osigurati da skandali kao Lux Likovi i Panama Papers, Panama, panamski dokumenti doista dođu na svjetlo dana. Također, Puno je zviždača i e, drugih koji se sada boje kaznenog progona jer su vidjeli što se dogodilo u Luksemburgu. Mi moramo zaustaviti automatski kazneni progon zviždača i osigurati da nadležna tijela koriste sve svoje resurse za progon pravih e, zločinaca koji su ne zviždača koji su junaci nego one koji su krivi za e, izbjegavanje poreza E, i poreznu I zato pozivam na jasan pravni okvir na razni Europske unije, a to nam je potrebno sada i potrebno nam je hitno. Zahvaljujem. Gospodin Köster. Uvaženi predsjedniče, kolege i kolegice, osuda zviždača Antoana e, Deltura je poraz Europske unije Nešto se kao tako ne smije se više nikada ponoviti. Ne smije se dogoditi na, na Europskoj uniji idemo ovakvim e, puževim korakom dalje u sprečavanju e, porezne utaje i borbe protiv poreznih oaza, a pritom osuđujemo zviždače koji djeluju u e, javnom interesu i daju svoj ne, neprocjenjivi doprinos tom, e, tome. Mislim, e, doista kada javnost e, sazna da velike tvrtke e, ilegalno posluju i ne daju svoj doprinos financiranju javnosti, to je ono što javnost mora čuti. Zato hitno u Europi trebamo horizontalni zakonodavni okvir koji će zaštititi zviždače. Komisija u posljednje vrijeme pokusala iza pravnih e, e, argumenata se sakriti i reći da nije nadležna. To ne možemo dopustiti jer pravni temelj postoji i zato vas pozivam. Krenite konačno s aktivnostima, pokrenite se. Hvala, gospođa Hvala predsjedniče. Što se tiče transporta, odnosno prometa, postoji zaštita za one koji izvještavaju o zlouporabi ili incidentima. Tu postoji kultura sigurnosti u smislu zaštite putnika, ali ono što nam je potrebno u Europskoj uniji je sigurnosna politika koja će zaštititi za javno dobro. Ne želimo sektorski pristup ni horizontalni pristup. Moramo zaštititi zviždače i omogućiti im e, da e, dobiju gospodarsku zaštitu. Ponekad e, cijepidlačimo ovdje i moramo zaštititi one koji djeluju anonimno i, i one koji su izgubili svoje zdravlje e, radna mjesta i e, sve što su imali kako bi ukazali javnosti na zlouporabu i prijevaru i moramo e, upravo E, e, iskazati potporu onima koji iskažu hrabrost da ukažu recimo na korupciju i u institucijama Europske unije kao što znamo. E, mislim, govori se ovdje da zbog nepotpunog ne, ne pravnog temelja postoji, postoje e, problemi u raznim predmetima, ali postoji veliki mali predmeti, ali stvar je prilično jasna ovdje. Dobro, prolazimo na spontano javljanje za riječ. E, gospodin Marijas, izvolite. Zahvaljujem. Sviždači e, nemaju odgovarajuću pravnu zaštitu u Europi i bez obzira na sve ono što je pokazano i što je toliko korisno. lukslikovi likovi, posebice e, ukazivanje na razne političare i imena organizacija koje su izašle na javnost panamskim dokumentima. Sve to je od ključne važnosti za nas da, da spoznamo što se zbiva i kolika je razina e, porezne e, utaje ili izbjegavanja poreza, ali te informacije ne koriste se na odgovarajući način jer europske institucije i agencije presporo djeluju u tim situacijama i svakako koraci koje su koje poduzela e, komisija nakon raznih likova pokazuje koliko je sustav polagan. I apsolutno je nužno shvatiti da je u javnom dobru da E, zviždači budu zaštićeni i da mogu nastaviti s onim što rade. To je na dobrobit svih europljana da oni budu doista zaštićeni. Gospodin Jakovčić. Svi govore o velikim temama Panama Papers, LuxLeaks, koji su opće poznate svjetske teme. Naravno da ja ovdje želim govoriti o tome, ali još prije svega želim govoriti o tisuće onih zviždača koji

Hvala, gospodin Epitidios. Zahvaljujem, predsjedniče. Korupcija je nešto što je povezano eh, s ljudskom prirodom, nažalost. Ona i dalje postoji na svim razinama vlasti rukovodstva, organizacija, agencija, pa i multinacionalnih korporacija nije tajna. Svi znamo da postoji, svi znamo da je korupcija štetna za državu, a jako mali broj ljudi ima hrabrosti otkriti te čine. Iz tog razloga vrlo često ti pojedinci zviždači postaju e, predmet osvete, i, a oni ne samo da su hrabri i etični, oni su čuvari e, javnog dobra. Iz tog razloga mi ih moramo zaštititi. Europska unija mora imati sustav zaštite tih pojedinaca e, koji otkriva korupciju, jer u protivnom bismo mogli pomisliti i pitati se pa zašto vođe u Europskoj uniji e, nemaju hrabrosti boriti se protiv korupcije? Hvala. Gospodin Kaptajnen. Zahvaljujem na ovoj raspravi. Mislim da smo ovdje svi na istoj strani. Zviždači su e, dio uobičajene vladavine prava no nažalost to nije slučaj u svim našim državama članicama. Iz tog razloga potrebno je imati čvrstu pravnu osnovu kako bi se zaštitili e, zviždači, a jer je to naravno u javnom interesu. Nažalost, ne mogu vam dati točan datum datum kad će ti prijedlozi izići jer mi moramo prvo procijeniti pravni okvir. Možda to sve zvuči dosadno, no e, koliko god e, da zaštita zviždača mora biti zasnovana na pravnoj osnovi, mi moramo i svoje prijedloge temeljiti na nekom pravnom okviru, a to je ponekad teško jer moramo vidjeti što je nadležnost država članica, a što je nadležnost Europske unije. Ja u cijelosti razumijem potrebu ovog doma za usklađenom pravnom osnovom po ovom pitanju, jer je to naravno dio uobičajene vladavine prava, odnosno suvremenog tumačenja vladavine prava u demokraciji. No, realnost nije tako loša kao što neki možda misle e, da je, iako još postoji naravno prostora za poboljšanja. Komisija trenutačno procjenjuje postoje li pravna osnova u ugovorima kako bismo djelovali po ovom pitanju. Mi to moramo procijeniti jer još nismo sigurni. Radi se naravno o zašto o, o propisima o reviziji, pranju novca, zloporabe tržišta i, i o, o e, trgovinskim tajnama. To ne znači nužno da Europska unija ima nadležnost urediti zaštitu zviždača, no kao što sam rekao mi to moramo ocijeniti i vidjeti je li takvo zakonodavstvo moguće. Zahvaljujem na vašem interesu, na vašoj volji, a mi moramo pronaći ispravan način da se time pozabavimo. Zahvaljujem povjereniče. U ime vijeća gospodin Kočok. Zahvaljujem predsjedniče i ja zahvaljujem na raspravi za koju vjerujem da je jasno naglasila pitanje zviždača i njihove zaštite. Mislim da je očito čak i više u kontekstu nedavnih događaja i slučajeva i mnogi su to spomenuli. Kao drugo, mislim da je bitno imati na umu upravo ovo što je do predsjednika Tajnen rekao. Komisija procjenjuje moguću pravnu osnovu za takvo zakonodavstvo. To je izuzetno značajno, a ja bih htio zaključiti s onim s čim sam i počeo u svom uvodu. Ako bi komisija u okviru svojih nadležnosti izišla sa pravom na inicijativu i zaključila da postoji doista pravna osnova za ovakav zakonodavni prijedlog vijeću, u tom slučaju naravno mi ćemo se biti spremni time pozabaviti. E, no i ta ova rasprava danas je u tom kontekstu bila izuzetno značajna. Hvala vam. Hvala. Ovo je kraj